Procediamo ora Prelazimo sada na obrazloženja glasanja. Molim da svi zastupnici koji ne ostaju izađu iz vijećnice za slučaj dakle da nisu zainteresirani da sudjeluju u raspravi. Vi informo di Želim vas obavijestiti da se velik broj zastupnika javio da sudjeluju u obrazloženju glasanja. Maksimalno možemo raditi do 14.45 kako bi se zasjedanje za 15 sati moglo pripremiti a ono što se danas ne bude moglo obrazložiti obrazlagat će se sutra u podne ili napismeno sada izvješće Mojza. Molim tišinu. Molim da oni koji nisu zainteresirani za ovu raspravu, a izađu odavde. Kolega Počak na jednu minutu. Hvala. Mm, nadam se e, da e, ću ipak uspjeti proslijediti moju poruku je koje mnogi neće prihvatiti. I ja sam e, se radujem ovakvom rezultatu kada sam bio još u odboru za suradnju između Češke i Moldove. Sve je to pozitivno jer je se radi u svjetlu približavanja Moldovije i Europske unije. Nakon sporazuma o pridruživanju i olakšanju viznog režima i davanju e, partnerskog statusa kao i kada se gleda na carinske stope. Sve to omogućuje da e, Moldova ima 150 tisuća eura više e, u svom proračunu. To mi je drago, čestitam također Moldovi na ovom uspjehu. Hvala. Kolega Zambaski ima riječ. Dragi kolege, i ja sam podržavao ovaj sporazum. Mislim da je važno podržati Moldovu. To je od ključnog značaja za tu zemlju. A mislim da će pozitivni učinak biti puno veći od nekih eventualnih negativnih učinaka. Ja mislim da je važno kao političku odgovornost podržati Moldovu vidimo da se radi o minimalnoj količini poljoprivrednih proizvoda koji neće e, narušavati europsko tržište, a usput ćete podržati i male proizvođače u Moldovi koji pate zbog ruskog embarga. Ta podrška e, je e, isto tako znak da naše prijatelje ne napuštamo u teškom trenutku. Na taj način e, neizravno podržavamo i bugarsku manjinu u Moldovi. Europski zastupnici nisu zaboravili svoje bugarske kolege. Hvala. Sljedeći govornik. Mikro, mikro, please. Mikro. Excuse me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 E, e, kada se mora nositi s Ruskom federacijom. Moldova je partner Europske unije i zbog toga Europska unija ispravno postupa otvarajući svoje tržište za poljoprivredne proizvode. Omogućuje Moldavi gospodarski opstanak, a Isto tako joj omogućuje da vodi neovisnu vanjsku politiku u odnosu na Rusku federaciju. Ne radi se samo ovdje o ekonomskim povlasticama i trgovinskim povlasticama, radi se o važnoj političkoj podršci. Mi ovdje podržavamo zemlju koja želi voditi neovisnu i slobodnu vanjsku politiku. Pozdravljam dakle ovaj korak. Nadam se da će u budućnosti Moldova biti važan partner Europske unije. Gospodin Kelly, možete na irskom govoriti. Da, dobro. Ja sam jučer sudjelovao u ovoj raspravi. Radilo se o vrlo pozitivnoj raspravi. Pozdravljam rezultat glasanje i ja sam glasao za e, ovu rezoluciju a e, tako je i većina e, zastupnika učinila što znači da dajemo jasnu podršku Moldovi i njezinim malim poljoprivrednicima koji sada mogu izvoziti proizvode više, ne mogu izvoziti u Rusiju, prema tome moraju naći nova tržišta, a mi dakle prihvaćamo njihovo voće. To nama ne stvara probleme, kao što smo rekli jučer. To sam dakle rekao i jučer da čovjek pokazuje prijateljstvo kada je prijatelj u nevolji. A mi pokazujemo ovdje da možemo susjedima pomoći koji se nalaze u nevolji. Evo, blizu smo Božića pa je ovo znači lijepa gesta. Sada de depre. Kolega Jar ima riječ. Micro, please mikrofon. Evo, dobio sam eh, eh, zahtjev ovdje koji sam uložio. i e, ja sam se javio da govorim o ovoj temi i mnogima drugima. E, ako želite reći, izvolite, jer nisam ovdje, e, nisam vas vidio na mojoj listi. Hvala. Kao e, mnogi zastupnici i ja sam među onima koji e, e, žele da Moldova koja se opredijelila za Dapad, dobije podršku. Međutim, postoji još jedan problem. Mi sada širimo e, zajedničko tržište na Transnistriju. Nadam se da će ljudi konačno uspjeti shvatiti razliku između članstva u Europskoj uniji i slobodnu trgovinu sa Europskom e, unijom. Mnogi to brkaju, uključujući i E, neke u mojoj zemlji dakle da može li se imati pristupa europskim tržištima e, ne može se ako niste dio europske unije ali sada i makedonija i norveška i mnogi drugi nisu članovi europske unije a mogu uživati pravo neograničene trgovine s europskom unijom e, što ćemo tu sa velikom britanijom e, sada prelazimo na izvješće depre riječ ima kolega jar Hvala gospodine predsjedatelju. <clears throat> Htio sam iskoristiti priliku da pohvalim odbor za proračun. Mi smo naravno sa ovim izmjenama proračuna za 2014 e, učinili važan korak. E, uvijek je to neophodna procedura, ali s druge strane to nas uvijek ljuti jer Europska unija je samo po sebi zapravo E, se financira preko doprinosa zemalja članica i samo malim dijelom od e, pdv Ono što nas ljuti nisu ove eh, izmjene koje su uvijek iznova neophodne, nego činjenica da su zemlje članice eh, opet zaboravile dati na vrijeme svoje doprinose u proračun Europske unije i onda eh, računi ostaju, dospjela plaćanja ostaju neplaćena. Evo sada o izmijenjenom nacrtu pronačuna. Gospodine Jar, vi ste se javili na tu temu. Iz Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, želim jednostavno zamoliti e, dakle u vezi sa ovim proračunima za 2014. i 2015. tu smo stvorili pretpostavke da svi mi, dakle i komisija i parlament i zemlje članice, da se svi koncentriramo na to da se e, smanji gomila neplaćenih računa E, razlog za te neplaćene račune nije što europski parlament stalno troši e, novac neodgovorno nego zato što zemlje članice ne uplaćuju svoje e, doprinose proračuna europske unije zato apeliram na zemlje članice da konačno počnu uplaćivati na vrijeme svoje doprinose u proračun europske unije kako bi se neplaćeni računi konačno platili ima Zahvaljujem Razina neplaćenih računa u Europskoj uniji konstantno se povećava od 2010. godine, a sada je dosegnula iznos od čak 28 milijardi eura razina nelikvidnosti u državama članicama je visoka i eu proračun ne smije biti dodatan generator nelikvidnosti ako je odobreno ugovaranje isplate ne bi smjele biti upitne. kašnjenjem s isplatama gubimo na vjerodostojnosti. upravo zato sam podržala izmjenu proračuna za. two thousand and fourteen kojom se povećava iznos za plaćanje obveza za four two milijarde eura od čega se two four milijarde eura odnosi na europski fond za regionalni razvoj u kojem su iznosi neplaćenih obveza najveći a projekti važni za svakodnevni život građana. hvala.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 Gospodine predsjedatelju, u vezi sa sredozemljem rekli smo e, već toliko puta koliko je važno da se ta situacija popravi. Ta situacija je od ogromne važnosti. Preko 3000 ljudi utopilo se u sredozemnom moru pokušavajući dopreti do obala Europske unije. To je samo jedna strana tog kompleksnog fenomena imigracije u Europu. Moramo naći rješenje, za to moramo naći uzroke posljedice i e, omogućiti legalne e, tokove useljavanja u Europu jednom politikom koja e, se može nositi sa kriznim situacijama, siromaštvom i diktaturama od kojih ljudi bježe. Imigracija u Europsku uniju mora se odvijati uz puno poštivanje ljudskih prava i dostojanstva onih koji žele se useliti u Europsku uniju od bitne je važnosti da se koncentriramo na situaciju na terenu u pograničnim područjima Europske unije. Mislim da je jedan sveobuhvatni e, pristup tom, e, toj problematici od e, bitne važnosti. Gospodin Jarima riječ. Hvala lijepa. Želim upozoriti na to da smo uspjeli e, usvojiti izmjene proračuna dvije, za 2014. i proračun za 2015. Dakle, izbjegli smo e, probleme, a to imamo za zahvaliti ovom parlamentu koji je bio spreman na kompromise i pomoću, na temelju čega su se našle, našli načini da se izbjegne jedna ogromna blamaža koja bi nastala da se e, nisu nisu usvojili ti proračuni i da se nisu mogli platiti e, neplaćeni dospjeli računi. Samo jedan primjer kako bi svijet mogao biti lijep kada bi zemlje članice na vrijeme uplaćivale svoje doprinose u proračun Europske unije. Imali smo manje prihode zbog e, smanjenja bruto nacionalnih proizvoda, zbog smanjenja PDV-a, ali s druge strane smo imali više prihoda od e, nekakvih globa e, bilo bi zapravo jako lijepo kada bi se doprinosi zemalja članica na vrijeme uplaćivali. Riječ ima zastupnik Soltes. E, nije ovdje, riječ nema kolega Begin. Također nije tu, onda gospođa Moreti. Hvala predsjedniče. Bez obzira na to da je postignut sporazum za e, proračun na sljedeću godinu, on se i dalje ne može smatrati dovoljnim. Mi smo ga odgovorno ipak izglasali. Bez obzira što je naša socijalistička izvjestiteljica napravila gospođa Gvardija Zabal i usprkos velikim naporima našeg talijanskog predsjedništva i gospodina Rencija sve skupa ovaj proračun nije dovoljan i to zbog egoizma na nacionalnoj bazi, egoizma Njemačke, Francuske i Velike Britanije. Ali parlament je uspio napraviti tampon zonu vezanu za plaćanja i sada ćemo imati značajnija izvajanja. E, E, imamo problema sa programom Erasmus primjerice i e, horizontom 2020. godine. Treba vidjeti na koji način će se unaprijed izglasavati proračun jer ovakav način je sve više kontradiktoran. Gospođa Maletić ima riječ. Podržala sam ovu izmjenu proračuna za. two thousand and fourteen godinu kojom se mobiliziraju sredstva u iznosu od forty six nine milijuna eura iz europskog fonda solidarnosti za pomo hrvatskoj sloveniji italiji grkoj i austriji od e, teta u prirodnim katastrofama. tete su iznosile one five milijardi eura a samo u hrvatskoj led poplave u sijenju i veljai. two thousand and fourteen prouzroile su raseljavanje velikog broja ljudi i tetu od two hundred and ninety nine milijuna eura ovim e, izmjenama prorauna iz europskog fonda solidarnosti mobilizira se e, iznos od eight six milijuna eura. to nije dovoljno za pokrie svih šteta u republici hrvatskoj i zato je jako vano aktivirati i ostala sredstva kako bi se pomoglo stradalim podrujima katastrofa pogodio je od poplava potresa do ledenih oluja italiju grčku sloveniju i hrvatsku i pritom prouzročio znatne štete u području prometne energetske i vodovodne mreže i infrastrukture na javnim zgradama privatnoj imovini te šumama. fond europske solidarnosti osnovan je kako bi odgovorio na velike prirodne katastrofe i na neki način ublažio troškove država članica u ovakvim situacijama. stoga smatram da je usvajanje ove izmjene proračuna broj pet bitno kako bi se isplatile barem u malom dijelu one tete koje su nastale i u republici hrvatskoj u nizu županija, gdje je ukupni iznos procijenjene tete skoro two hundred and ninety two milijuna eura a ovih eight six milijuna eura koji se odobrava iz fonda solidarnosti pomoi će hrvatskoj u smislu nacionalnog prorauna da isplati dio šteta onim najugroenijim županijama u vezi ovih prirodnih katastrofa. Kolega izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Htio sam reći da je prvi instinkt zakonodavca u krizi posegnuti za novčarkom, ali u redu je posegnuti za vlastitom novčarkom e, kad god smo suočeni sa katastrofama odgovor je uvijek posegnuti za tuđim novcem e, a bez ikakvih troškova za sebe e, ako vas e, dirnu loše vijesti, posegnute za vlastitim džepom, a ne za novcem e, poreznih obveznika. E, ja to govorim ne samo zbog ovih katastrofa o kojima sada govorimo nego na primjer o e, poplavama koje su pogodile istočnu slavoniju u svibnju ja sam sa velikim ponosom e, predvodio jednu skupinu kolega koji smo otišli e, tamo i radili aktivno na uklanjanju posljedica tih poplava. Dakle, moguće je učiniti nešto vlastitim rukama, a ne e, posezati za tuđim novcem i mogu vam reći da se čovjek onda puno bolje osjeća ne mogu dopustiti ulaganje plavi kartica s obzirom da se ne radi o raspravi već samo o obrazloženju glasanja. Prelazimo sada na izvješće DEPRE. E, to je bio nacrt izmjenjenog proračuna. Kolega Nekov ima riječ. E, za, u 2014. je veliki broj e, gradova i sela bio uništen bili su deseci stradalih. U svim selima telekomunikacijske infrastrukture su uništeni desetine tisuća osoba su morale ponovno izgraditi svoje kuće. Mi smo, predstavni, mi smo predstavnici europskih građana i puno s toga mora napraviti za povratak u normalan život tih ljudi. Za tog razloga sam stupio u kontakt sa lokalnim samoupravama da se dobije ocjena, procjena štete. Od stotinu općina sam iz 13 regija sam dobio odgovore, to sam proslijedio nacionalnim vlastima. Sredstva koja je mobilizirao eh, Europski fond za solidarnost eh, omoguće da se obnove eh, javne infrastrukture u kojima u regijama gdje živi 3 miliona, preko 3 miliona stanovnika u Bugarskoj. Gospodin Zambaski imate riječ? Dragi kolege, s obzirom na e, izmjenu proračuna i uporabu sredstava iz Fonda solidarnosti. Mislim da je podrška dodijeljena Bugarskoj u potpunosti neznatna. Nepor, nepravedno je da država članica u kojoj šteta iznosi preko 313 milijuna e, pokriva samo 0,6 milijuna. Taj fond mora ponovno biti osmišljen kako bi bio puno korisniji i kako bi e, zadovoljio razlog zašto postoji. Je li pravedno da najugroženije zemlje Europske unije dobivaju šest puta manje pomoći od susjedne države Srbije, koja nije ni članica Europske unije, a koja će dobiti 60 milijuna eura kompenzacije. 9. 11. Eh, sam postavio pitanje Europskoj komisiji i želim reći da taj mehanizam mislim, nam pomaže eh, diskriminira najoštećenije zemlje i najsiromašnije kao što je slučaj sa Bugarskom. Zar vi smatrate sa 10,6 milijuna možete nadoknati štetu od preko 10 milijardi? A ovdje govorim o sjeveroistočnom dijelu Bugarske koja je jedna od najsiromašnijih regija Europske unije. To je mehanizam koji dovodi, još u veće probleme dovodi najsiromašnije koji ih prepušta samima sebi. To nije solidarnost. Gospođa Maletić ima riječ. Za mobiliziranje sredstava u iznosu od 80 milijuna eura kako bi se pomoglo Hrvatskoj, Bugarskoj i Srbiji nakon e, velikih poplava u svibnju ove godine E, to su sredstva koja su značajna za e, sanaciju šteta međutim i dalje je jako važno imati na umu da je potrebno izdvajati sredstva za e, preventivnu infrastrukturu i općenito preventivu od ovih velikih poplava koje su sve češće na razini europske unije. dakle potrebno je razmišljati kako što više sredstva europskih fondova sredstva iz europske investicijske banke i drugih izvora financiranja uložiti preventivu kako se ovakve nesreće i katastrofe ne bi u budućnosti događale. hvala nacrt izmjene proračuna broj seven za. two thousand and godinu izuzetno je bitan jer omogućava isplatu sredstava iz europskog fonda solidarnosti za republiku hrvatsku a zbog velikih šteta koje su nastale poplavama koje su uništile javnu i privatnu infrastrukturu i otetile stotine tisuća domova u svibnju ove godine i to i u e, hrvatskoj ali i u srbiji naoj susjednoj zemlji kao i u bosni i hercegovini to su u svakom slučaju velike poteškoće na koje je trebalo odgovoriti kvalitetnim potpisivanjem prije svega šteta koje su procijenjene na skoro three milijuna eura sredstva koja su predviđena u ovome proračunu za republiku hrvatsku od skoro nine milijuna eura zajedno s onima za poplave i za led koje su bile nekoliko mjeseci prije čine ukupnu pomoć hrvatskoj oko sixteen five milijuna eura. smatram da će ta sredstva olakšati hrvatski proraun kako bi se pomoglo nizu županija koje su bile teko pogođene ovom katastrofom. hvala vam upravo su velike poplave. two thousand and two godine bile razlog kreiranja fonda solidarnosti europske unije te želim zahvaliti svim graanima i institucijama koji su pomogli odobren iznos naravno nije ni približno dostatan za pokrivanje troškova, ali je snažna potvrda jednog od temeljnih principa europske unije principa solidarnosti. ali upozorava na problem bolje prevencije šteta od poplava koja je neophodna obzirom na zastarjele naine upravljanja rijekama u europi pa tako i u hrvatskoj. no ona zajedno sa saniranjem šteta jako puno košta prema postojeim direktivama hrvatska bi do. two thousand and twenty three u gradnju mree i obnovu objekata trebala uloiti forty five milijardi kuna što je gotovo polovina godišnjeg prorauna. obzirom da direktna šteta od poplava samo ove godine u hrvatskoj iznosi gotovo three milijuna eura namee se pitanje koliko su ostvariva oekivana ulaganja boljom prevencijom umanjuju se i eventualni troškovi sanacije u budućnosti nadam se da će europska unija putem fondova značajnije pomoći članicama da očekivana ulaganja i ostvare. hvala. u izvješću iako dijelim zabrinutost većine u svojoj grupaciji vezano uz nacrt o izmjenama i dopunama proračuna za. two thousand and fourteen te nacrt prorauna za. two thousand and fifteen godinu makar s pravom trae fiskalnu disciplinu od drava lanica koje su navikle trošiti novac kojeg nemaju institucije europske unije esto se ponašaju jednako tako neodgovorno. vjerodostojnost unije prema dravama lanicama i građanima ne moe se graditi na taj nain i u europske će se financije konano morati uvesti reda. no kao zastupnica iz hrvatske jako dobro poznajem situaciju na terenu koji je izravno pogoen svibanjskim poplavama ljudima koji su izgubili krov nad glavom i sad žive u kontejnerima malo znači naše političko nadmudrivanje o njima apstraktnim stvarima. oni europu vide kroz dostojanstven život kojeg u ovom trenutku nemaju a isplata ovih potpora ipak može pomoći da im vratimo izgubljeno dostojanstvo i zato sam i podržala ovaj projekt. hvala lijepa. Hvala. Prelazimo sada na novi opći proračun za 2015. godinu. Zastupnik Solteš ima riječ. Nema ga. E, sada kolega Bodih. Thank you, President. Hvala gospodine predsjedatelju. U listopadu moje kolege iz Obreške stranke i ja glasali smo za e, to i od tada vidimo jedan e, divan primjer toga kada je došlo do spuštanja na komet vidimo jedan značajan napredak e, odbijanjem mnogih rezova od strane vijeća e, to će koristiti našim zajednicama, malom srednjem poduzetništvu i građanima moje regije. Međutim, e, svjedoci smo velikog prebacivanja sredstava E, i trošenja novca na svako mjesečno odlaženje u Strasbourg. Mi želimo da se europski novac troši na način koji će dati dodanu vrijednost za naše građane i na projekte koji, e, koji su značajni. Ja se veselim da će proračun za 2015. biti upotrebljen na takav konstruktivan način. Čini mi se da zastupnici Lunas i Gil nisu ovdje. Sada dajem riječ kolegi Moretiju. Kolegici Moreti. Predsjedniče, bez obzira na to što je ovaj proračun odobren, mislim da moramo i možemo učiniti puno više. Podsjetimo se napora što su socijalisti i demokrati uložili. Međutim, vijeće je još jednom ostalo prepotentno i e, u rukama je samo nekih europskih zemalja kao što su Francuska, Njemačka i Engleska. Ipak uspjeli smo postići nešto u odnosu na ono što moramo ostvariti za značajne programe kao što su Erasmus i Horizon 2020. godine. A mi u Italiji zaražemo se za inteligentnu i organsku reformu donošenja proračuna. Prelazimo sada na opći proračun za 2015. godinu. Kolega Kenić bez obzira na to što mislim da Europa mora napraviti više, ipak sam glasala za ovo izvješće jer e, treba izdvojiti više sredstava iako su ta sredstva manje nego što bi trebala ipak izvojene su za prioritetne strategije kao što je Europa 2020. godine e, dakle Horizon 2020. Erasmus Plus i djelovati za dobrobit malih i srednjih poduzeća predstavlja ulaganje u budućnost Europske unije i njezinih građana. To je borba protiv nezaposlenosti čija je stopa još uvijek visoka, naročito među mladima i naročito u nekim regijama. Smatram da je vrlo pozitivno da je e, proračun za 2014. godinu koji je izmijenjen ipak onaj koji omogućuje da se neke izvanredne situacije e, mogu pomoći. Kao na primjer poplave u Sardiniji iz, e, gdje je izvojen 16 milijuna eura. Sada kolega Balcu. Gospodine predsjedatelju, hvala. Stranka Jopik u Muđarskoj u ime e, Jopika mogu reći da smo mi samo mogli glasati sa ne za proračun za 2015. Taj proračun ponavlja ista neoliberalna načela koja se ponavljaju, e, su se ponavljala i u prošlosti. Većina je odbila sve naše amandmane kako bismo promijenili taj neoliberalizam koji se ovdje slijedi sljedeći period je vrlo važan. Imamo 4,5% pa smanjenje e, sedmogodišnjeg e, višegodišnjeg e, okvira i smanjenje regionalnih fondova to znači da će zemlje na periferije Europske unije osjetiti ta smanjenja stalno se govori o razvoju gospodarstva i o jedinstvenoj Europi, ali brojke govore nešto drugo. Gospođa Maletić ima riječ Proračun za. two thousand and fifteen postignut je u procesu mirenja i podrala sam ga jer je bilo vano osigurati provedbu programa i plaanja od početka godine. proraun za. two thousand and fifteen i dalje ne rjeava problem neplaenih rauna te očekujemo od svih institucija konkretniji angažman na rješavanje ovog gorućeg pitanja. plaćanja su odobrena na razini od one hundred and two milijarde eura što je značajno umanjenje prijedloga parlamenta koje je bilo na one hundred and forty six four milijarde eura. dio razlike kompenziran je povećanjem plaćanja u proračunu. two thousand and fourteen međutim moramo biti svjesni da to nije dovoljno od. two thousand and rastu neplaene obveze i vrijeme je da se revidira proces upravljanja eu proraunom. Hvala lijepa. Iz godine u godinu neke zemlje članice čini se pridaju više pažnje, odnosno e, jedino pažnju pridaju e, razini svog doprinosa e, proračuna Europske unije nego sadržaju. Ja mislim da bismo trebali više voditi računa o sadržaju kad bismo mogli upotrebljavati europski proračun za one stavke gdje trošeći na europskoj razini štedimo novce na nacionalnoj razini jer time izbjegavamo dupliciranje to bi bilo, e, onda bi bilo puno više slaganja o koristi od europskog proračuna. U tom smislu mislim da je e, e, porast dijela proračuna za gospodarski rast i za istraživanje što je E, dobar primjer konstruktivnog upotrebljavanja proračuna mislim da se o tome mnogo više treba razgovarati i u nacionalnim e, javnim raspravama i u mojoj zemlji hvala lijepa Sljedeća govornica, hvala. Ja sam glasala za proračun za 2015. kao i mnogi drugi zastupnici. Naravno da mi je bio draži veći e, proračun, ali naravno moramo voditi računa o tome da je to novac naših poreznih obveznika. E, povećanje možemo postići jedino povećanjem doprinosa od zemalja koje imaju veći e, bruto nacionalni e, proizvod ali irska si jednostavno ne može e, priuštiti da daje veće doprinose zato moramo paziti što ovdje tražimo također sam glasala za amandman 5 jer moramo voditi računa o podupiranju naših zemalja članica i važnih projekata. To je ono za što je i namijenjen e, proračun osim ako se smanjuju iznosi za neke u nekim fondovima. Moramo voditi računa o tome koliko dobro trošimo novac, koliko ga učinkovito trošimo, a ne stalno od naših građana tražiti sve više i više jer naši građani si to više ne mogu priuštiti. Sada idemo na rezoluciju koja se tiče unutarnje strategije za sigurnost. gospodin Ferrari, gospođa Ferrari ima riječ, izvolite. Ispričavam se. Europa ima dužnost potruditi se kako bi osigurala svojim građanima maksimalnu sigurnost. to jamstvo dolazi iz svih onih izazova koje imamo sa sigurnošću kojim je naše društvo stalno izloženo. Iako slijedimo i e, e, zapravo poštujemo trud Europske unije, možemo E, prijaviti e, nedovoljno aktivnosti pred jednim fenomenom koji se trenutno jako brzo širi ovim kontinentom. Ovdje mislim na korupciju. Mislim na aktivnosti kriminalnih organizacija i to upravo u onim zemljama koje smatraju da su imune na e, pranje novca. Mislimo da se nije dovoljno napravilo za borbu protiv mafije i da nam treba kolektivna svijest kako bismo imali holistički pristup tim temama. Također moramo slijediti e, e, e, riječi komisije nakon kojih moraju uslijediti i djela. Moramo imati sve moguće zakone od preventivne konfiskacije pa sve do zakona kojima će se kriminalne organizacije moći učinkovito E, učinkovito, boriti protiv njih i također da zaštitimo naše zviždače. Hvala. Ne vidim gospodinu Gil i dajem riječ e, gospođi Kinići. Izvolite. Na mikrofon. Mikrofon, molim vas. Zahvaljujem predsjedatelju. Rezolucija smatra da su e, sloboda, sigurnost i pravda nešto što moramo paralelno slijediti. Nova strategija mora zajamčiti potpuno poštivanje prava e, temeljnih, prava koje nismo u prošlosti uvijek osiguravali. I to također mora biti učinkovita strategija, te također moramo zaštititi e, ljude i sa pravnog stajališta, ali to prije svega mora biti učinkovita strategija. U tom smislu, očekivajući komunikaciju komisije o novoj strategiji za unutarnju sigurnost Europske unije, E, smatramo da moramo podijeliti nekoliko prioriteta. Između njih je borba protiv trgovine ljudima, nakon toga borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca. Također se moramo boriti e, kako bismo ostvarili bolju suradnju između agencija i država Europske unije. Moramo koristiti instrumente kao što su zajednički istražni timovi te poboljšati cirkuliranje informacija kako bismo zajamčili e, da će se odgovorni ljudi kažnjavati kako bismo zaštitili osobne podatke i zato sam podržala rezoluciju. vedo. Ne vidim da je gospodin Dodds u dvorani i sada možemo prijeći na rezoluciju o palestinskoj državi. Dajem riječ e, gospodinu Forenci. Presidente. Gospođa Forenca ja mislim da je ovo zaista jako važan dan e, predsjedniče za ovaj parlament i drago nam je što je to e, također i trenutak za radikalni preokret za e, otpor i za palestinsku državu za priznanje palestinske države u tom mirovnom procesu te također za sigurnost i pravdu i za oba naroda na tom području. 135 e, država je već priznalo palestinsku državu. Ja pozivam sve kolege i sve kolegice zastupnike i zastupnice da odu na taj teritorij gdje će moći konstatirati kolika je razina destrukcije koju je ovaj rat e, donio i e, zbog kojeg je zapravo e, taj teritorij zbog izraelske intervencije u posljednjih nekoliko mjeseci nanio. Palestina je uvijek zatražila ulogu, drugačiju ulogu Europske unije u odnosu na SAD i mislim da smo krenuli u tom smjeru i zaista smatram da je ovo jako važan trenutak zato što ovaj parlament i Europska unija u svojoj potpuno aktivnosti kako bi mogli djelovati za mir i sigurnost oba naroda. Sada im riječ e, e, gospodinu Valini, sada gospođa Anderson, izvolite. Nema ni gospođa Anderson. Thank you. I voted in favor of the joint resolution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 ovo nije rezolucija, ovo nije savršeno rješenje, naime ne govorimo o jasnoj e, kazni za Izrael od međunarodne zajednice, no svejedno smo glasali za, iako smo se možda malo zanijeli, iako je to e, dosta iluzijema u tome. Upravo zato što e, u tim uvjetima se ne prepoznaje volja tog parlamenta, volje cijele Europske zajednice da podržimo izgradnju palestinske države. Prepoznajemo potrebu i prava palestinskog naroda koji već stoljećima žive na svom teritoriju da osnuju međunarodnu državu koja će biti priznata u cijelom svijetu i koja će biti moderna. Kako bi to bilo, kako bismo osigurali dobrobit i e, e, tog naroda. U svakom slučaju Europa je ta koja mora u tom mirovnom procesu djelovati i već neko vrijeme nas se nije slušalo i sada je vrijeme da se ponovno nametnemo na toj sceni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 uznání palestinského státu považuji za možné a žádoucí pouze jako výsledek obou mislim da je moguće i da je apsolutno poželjno da obje zemlje ovu svoju vlastitu državnost postignu dakle rješenje dviju država bude postignuta kao rezultat mirovnih pregovora i apsolutno mirnim putem. Prema tome, ova rezolucija mislimo da je dobar korak, ali da je vrlo rizična zato što nije potpuno jasna u svojim tumačenjima, jer možda će ljudi različito tumačiti to i zbog toga smatramo da je opasna i zbog toga nismo ni mogli poduprijeti ovo, pogotovo što je došlo u vrijeme predizborne kampanje u, Egiptu u Izraelu. Besera Bastarečeana nema. Dakle, gospodin Škrivek Branislav. <clears throat> Hvala gospodine predsjedavajući. Mi smo glasali za priznanje e, palestinske države, ali inače smo glasali i za ovu rezoluciju. Ali smo inače zauzeli se za rješenje dviju država. Međutim, podupiranje ove rezolucije bi bilo kršenje druge deklaracije iz Osla, članka 16. stavak 7. iz 1995. Jer mislimo da ako se obje strane budu jednako podupirali, ni u kom slučaju se neće ništa izmijeniti u statusu palestinskog naroda. Zbog toga i nismo mogli poduprijeti ovakvu rezoluciju. I mislim da je sada vrijeme da stavimo, dovedemo to pod jedno veliko pitanje. Dakle, palestinska vlada postoji u autonomskim područjima. Međutim, trenutno je zanimljivo i kazati kako smo stekli dojam da su u UN-u Hamas kao palestinsku organizaciju skinuli nakon 13 godina sa vrlo, popisa vrlo opasnih organizacija, što mislim da je vrlo zanimljivo. Osim toga, priznajemo pravo palestinskog naroda na samopredjeljenje na vlastitu državu. Mi naravno smatramo da je palestinska država na kraju rezultat isključivo mirovnih pregovora, ali ovo što je ovdje usvojeno nije naravno puno priznanja, a to smatramo da bi trebalo biti. Šoltes? Hvala za besedo Hvala, hvala lijepo da ste nam dali riječ predsjedavajući. Europska unija je kroz čitavu povijest izražavala svoju potporu mirovnom rješenju i mirnom rješenju eh, izraelsko-palestinskog sukoba i pokušavala je naći najbolje rješenje koje bi dovršilo svako, i prekinulo sa svakodnevnim nasiljem. To se događa već nekoliko desetljeća. Europski parlament je već 2012. godine primio i usvojio usvojio je rezoluciju u kojoj se naglasilo da je miroljubivi i mirni dijalog jedini put kojim će se dugoročno doći do jednog rješenja, konačnog rješenja tog sukoba. Danas smo slušali argumente koji govore protiv priznanja Palestine kao neovisne države odmah. Međutim, eh, da je priznanje palestinske države doista bila barijera jednom mirovnom putu i miru, onda bi već odavno Um, već se pokazalo da nema nikakvog ni primirja ni mira. Zbog toga mi se nadamo mirovnom, pregovoru i mirnom rješenju sukoba. Gospođa Harkin, predsjedniče, hvala vam lijepo, ali mislim da je sa 88 jedino glasova protiv bilo priznanja paljacinske države. Mi znamo kakva su bila situacija u Irskom parlamentu. Na kraju smo dobili u ovom parlamentu zapravo jedno zajedničko stajalište koje apsolutno poštujem većinu gledišta koja su bila do sada tome iznesene. Međutim, sve stranke u ovom parlamentu su uglavnom usuglašene uglavnom usuglašeni. Postoje nekoliko malih nesuglasica oko samog ritma vremensko kako će se odvajati. Međutim, ovdje jasno vidimo da je mišljenje parlamenta za priznanje palestinske države i za rješenje u okviru dviju država u okviru granice iz 1967. Što naravno, međutim u međuvremenu istodobno se nastavlja izgradnja izraelskih nastambi, a jedan i drugi narod trebaju sigurnost i mir. Nadamo se da će ova rezolucija ipak donijeti, barem igrati jednu malu ulogu o donošenju mira u toj regiji. Nema gospodina Aukena, dajem riječ gospodinu Piculi. Zajedničku rezoluciju Europskog parlamenta o principijelnom priznanju palestinske državnosti doživljavam kao početak ili nastavak jednog povijesno važnog procesa a ne kao njegovo zaustavljanje ili relativiziranje. rezolucija predstavlja dobrodošao kompromis između glavnih političkih skupina koje dijele isti cilj ali se razlikuju u postupku kako ga ostvariti. ona konačno otvara prostor za angairaniji nastup europske diplomacije u dijelu svijeta koji je ove godine bio osobito razaran starim sukobima i novim brutalnostima. Buduću neovisnu palestinu ne vidim kao novi faktor u nastavku dugotrajnog sukoba nego kao novu mogućnost za djelotvornijom potragom za trajnijim mirovnim rješenjem. citirao bih jednog izraelskog političara koji je nedavno rekao kako se izrael ne treba iscrpljivati čekanjem idealnog partnera sa palestinske strane da sklopi trajan mirovni sporazum s druge strane naa rezolucija podiže očekivanja od palestinskih predstavnika da odgovorno iskoriste povjerenje europskog parlamenta i doprinesu ostvarenju koncepta dvije države koje odustajući od nasilja i terorizma surađuju u miru. Evo, ja sam vrlo sretna danas što smo glasali u korist ove rezolucije. To je korak u pravom smjeru priznanja palestinske državnosti i države. Mi znamo da je sve veći e, pokret u čitavoj Europi u korist palestinske države. I mi smo vrlo irski irski parlament je usvojio jednu inicijativu Sinn u kojem se potvrdilo palestinsko pravo na samoodređenje. Izraelske akcije, izraelske operacije u kojima oni na zapadnoj obali proširuju svoja ilegalna naselja nastavljaju napade na pojas Gaze i dalje imaju vrlo ozbiljne posljedice. Vrlo je važno da međunarodna zajednica podrži palestinsku odluku i palestinski put prema kompletno samostalnoj državi jer to je najvažnije za jedan suvisli, smisleni, sadržajni mirovni proces na Bliskom istoku. Gospodin Zani. Zahvaljujem predsjedatelju. Iako smo usvojili ovu rezoluciju Europskog parlamenta o priznanju palestinske države, ja želim e, sada objasniti zašto smo se suzdržali od glasovanja. Naime, mi smo imali nekoliko e, rezervi, ne toliko po pitanju sadržaja, koliko po pitanju e, vremena i po pitanju učinka takve odluke. Naravno, neki smatraju da to bi možda mogao biti korak prema naprijed, prema miru u budućnosti. Ali ja naglašavam da je jako važno da Europska unija u generalnom smislu preuzme puno odlučniju ulogu kada govorimo o mirovnim pregovorima kako bismo došli do rješenja koje će biti trajno, koje će dovesti do stvaranja dvije države. Naravno, e, zaslužuje e, takva odluka e, biti podržana i od strane drugih država članica i smatramo da će uz Mogherinijevo, vodstvo zapravo e, to moći napraviti korak prema naprijed e, u označavanju važnije uloge Europske unije na tom području. Situacija e, trenutna je po mom mišljenju problematična zbog vremena jer takvo rješenje neće dovesti do rezultata zbog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 apsolutno podržava rješenje dviju država, ali ovdje ostvoreno govoreći mislim da bi čak osobno smatram da bi priznanje Palestine čak međunarodne zajednici olakšalo da se dođe i da se zaživi rješenje dviju država a uvjeren sam da će jednog dana i doći do priznanja Palestine, ali ovo što smo danas mi izglasali je dobar korak i mi smo de facto time pozvali komisiju da djeluje. A ne sumnjam da će komisija djelovati. Pogledajmo samo što se događalo u Ukrajini, u Libiji, u bivšoj Jugoslaviji. Imperializam Europske unije je zapravo jedna snaga koja destabilizira svijet. Ja ju ne želim i neću ohrabrivati ni podržavati. Prema tome, nemojmo imati nikakvih sumnje. Sam čin priznavanja jedne države je već čin državnosti. Prema tome, moj kolega je već, ako govorimo o priznanju, recimo Somalije, onda je kad su pitali što će biti, a u odgovoru Europska unija im je kazala da nema nadležnost priznavati države. Prema tome, ne mogu uzeti u obzir bilo kakav zahtjev, ne mogu očekivati da će Europska unija djelovati kao da je država, jer ona ima jednostavno nadležnost, da ona nešto priznaje kao država. Grazie, Hvala predsjedatelju, hvala na vašem dobrom izgovoru mog imena. Tuto rezoluciju ne podpožim. Ja sam već od samog početka e, rekao da mi ne želimo i ne možemo ovu rezoluciju poduprijeti zato što smatramo da ovaj tekst ništa neće riješiti. Prema tome današnja rezolucija Europskog parlamenta je po mom mišljenju puna grešaka. Već sam prije tome govorio. I rekao sam vrlo jasno da se ovdje uvijek iznova čuju antiizraelske i antisemitske izjave. Prema tome ne mislim da bi ova rezolucija ikako ičim mogla dovesti do sklapanja mira na teritoriju Palestine i Izraela. Demezme. Demezmeker. Mi smo podržali ovu rezoluciju. Za nas je to jako važno zbog e, dva elementa kada raspravljamo o Palestini kao državi. Dakle, to je rasprava koja je previše složena da, e, da bi u potpunosti bila dovršena kako smo mi to htjeli crno na bijelo. Bitno je da sigurnost te dviju države bude osigurana i da palestinska država slijedi diplomatski put. Mi smo ti koji podržavamo e, priznanje Palestine kao države i priznanje tog rješenja dvaju država, ali istovremeno to mora biti popraćeno mirovnim pregovorima između Izraela i palestinskih vlasti uz međunarodnu podršku na način da bude omogućeno priznanje u najprikladnijem trenutku i taj trenutak trenutak se mora odabrati na temelju ovih elemenata. Evolucija, e, e, takve vrste rješenja, mogućnost za Palestinu da se može izraziti na temelju, e, po pitanju granica njihove države i 67. mislimo da je to samo prava baza za rješenje tog konflikta sam za ovu rezoluciju jer odražava moje stajalište kao i stajalište europskih pučana o uspostavi dvije države do čega treba doći kroz mirovne pregovore. naime državnost zahtijeva legalno i uređeno funkcioniranje koje isključuje podršku organizacijama koje se mogu nazvati terorističkima ili koje se vode principima bilo kojeg oblika fundamentalizma uključujući i vjerskog. ponašanje hamasa njihovo odupiranje pronalasku nenasilnih rješenja i podrška napadima na izraelski teritorij te korištenje vlastitog naroda kao živog štita najveća su prepreka nastavku mirovnih pregovora. prekid oružanih napada od strane palestinskih vlasti te nastavak mirovnih pregovora preduvjet su stoga za priznavanje palestinske države također obje strane moraju dopustiti humanitarnim organizacijama da sukladno ženevskoj konvenciji neometano isporučuju humanitarnu pomoć stanovnicima palestine. ovom prilikom još jednom pozivam suprotstavljene strane da nastave mirovne pregovore i pronađu rješenja koja će izraelu osigurati i omogućiti sigurnost a palestini državnost te rješenja koja će osigurati trajni mir na tom prostoru. hvala lijepo pane predsjedniče dnešní glasovanje europskog parlamentu o palestini je hvala lijepa gospodine predsjedavajući. u današnjem glasanju o palestini došlo je do jedne greške i to iz dva razloga. ponovno se europski parlament miješa u stvari koje se parlamenta uopće ne tiču Europski parlament, općenito parlament ovdje nema nikakvih ovlasti, a Europska komisija također nema ovlasti za priznavanje pojedinih država. To je znači jedna vrlo osjetljiva stvar. Zemlje članice u Europskoj uniji načelno su različito orijentirane prema tom pitanju, imaju svoja individualna stajališta, parlament pokušava paušalizirati i e, objediniti a mislimo da je to preeksponirana tema i da je to preopasno rješenje. Smatramo da bi na ovaj način se radikalni elementi na palestinskoj strani mogli osjećati ohrabreni takvom jednom rezolucijom. Iako je Hamas na sada upravo kao što smo već čuli i kao što znamo skinuta s popisa najtežih terorističkih organizacija u svijetu, ipak bi oni neke snage u Palestini koje su radikalne i ekstremne mogle ovo doživjeti kao ohrabrenje, a mi to ne želimo i mislimo da je to greška jer jer oni zapravo potiču samo nasilju. Hvala. Broka nema, onda riječ ima Atkinson. Izvolite. Ja sam apsolutno poduprla rješenje dviju država kao i moja stranka. Međutim, pitamo se kako možemo govoriti o priznanju jedne države, konkretno Palestine, kad smo sami priznali da nemamo nikakvu nadležnost za to. Prema tome, moja stranka je rekla ovdje da pazimo i da ne, u kom slučaju ne donesemo daljnju štetu našim zemljama, zato što ovo što se događa je sve bez ingerencija. Uh, neću se ispričati što ponavljam stvari e, e, e, gospodin Farage je zapitao zašto je jedan e rekao da nemaju snage da interveniraju. Danas to nije bio slučaj. Lijeva ruka ne zna što desna radi. Da li to znači da bilo što napiše Europska unija nema substance? Hvala. E, gospodin James ima riječ. Hvala. Priznanje palestinske države je vrlo emocionalna tema danas ovdje. Namjera je mogla biti hvale vrijedna, ali postupak je bio manjkav i stoga sam se suzdržala od glasanja. Ne mogu podržati prijedlog u kojem Europska unija nema kompetencija i nikakvih ovlasti. E, interferencija Europske unije bi mogla opet podrivati, a ne podržati e, mirovne pregovore i e, povisiti napetosti. E, simbolično pretvaranje i, i retrospektivno opravdavanje ovog prijedloga je neprihvatljivo. Mislim da to zavodi naše građane i kao i palestinski narod Suzdržavanje e, na ovoj osnovi je moja opcija i toga se držim. Hvala. E, gospodin Coburn ima riječ. Gospodine predsjedniče, ja sam glasao protiv palestinske države jer to nije unutar ovlasti ovog parlamenta. Trećeg listopada Europska komisija je napisala e, gospodinu Carveru da Europska unija ne može priznati Somaliju niti bilo koju drugu državu e, jer je to privilegij e, država članica Europske unije. Stoga priznanje e, Palestine je nezakonito. A e, vi gospodine predsjedniče ste trebali protiv toga glasati, niste. Priznanje Palestine e, treba ostaviti državama članicama i Ujedinjenim narodima. mi smo glasali samo za trgovinski blok ovaj parlament ne može riješiti e, sukob na Srednjeg istoku. E, kako mislite da ćemo to sada učiniti ovim priznanjem? E, trebamo ostaviti slobodne ruke državama članicama, a ne miješati se u poslove koji nas se ne tiču. Hvala. Odgovorit ću vam na stvari koje se tiču moje kompetencije. Ja sam pročitao tekst e, rezolucije i želim samo reći da sam ja taj tekst e, pročitao i da je taj tekst bio vrlo jasan, da sam ne govorio o nikakvom efektivnom e, učinkovitom priznanju, zato što smo pridržali taj politički dokument koji se tiče narednog priznanja u nekoj bliskoj budućnosti. Ja ću odgovoriti na to pitanje. Sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Dobro, nastavit ćemo dalje raspravu i prelazimo na sektor čelika. Ne, ispričavam se. Gospodin Kastaldo, imate riječ, ispričavam se. Zahvaljujem predsjedatelju. Nakon 77 e, godina boli i patnje, jedan od najkrvavijih konflikta koje se povije sjeća je još uvijek velika rana na Srednjem istoku. E, sa ovim e, pokretom pet zvijezda mi smo jako daleko od mira koji želimo svi ovdje zajedno. Ali smatramo da je ova rezolucija važan korak prema pravdi. Ja sam zadovoljan što je veliku većina, velika većina parlamenta podržala rezoluciju. Dakle, mi smo za priznanje dviju država ali to se mora dogoditi e, također i na razini svih država članica ne u kakofoniji nego u zboru svi zajedno usklađeni e, harmonični i to u skladu sa visokom predstavnicom unije e, mogherinicom. dakle mi smo posrednici između situacije izraela i palestine ali samo o njima ovisi izgradnja palestinske države koja će zajamčiti sigurnost u toj regiji za obje države. također će se moći upravljati pravnom državom te pomiriti pomiriti frakcije i osigurati socijalnu pravdu i to priznanje bi trebalo biti korak prvi korak prema novoj budućnosti u narednim desetljećima novaca nije dovoljno i moramo napraviti sve što je moguće kako bismo e, onemogućili da prevladaju ekstremisti u Izraelu i Palestini imamo jako puno posla pred nama u idućim godinama i nemojmo to zaboraviti Sad prelazimo na prijedlog rezolucije, nacrt rezolucije o sektoru čelike. Dajem riječ kolegici Forenci. Mikrofon, molim vas. Zahvaljujem predsjedatelju. Kao što znate, pitanje čelika je nama vrlo drago upravo zbog e, događaja u e, talijanskoj metalurgiji. Dakle, ovdje govorimo o e, Terniju, o Tarantu i o Pjombinu. Mi smo doprinijeli ovoj raspravi u parlamentu te kada govorimo o sektoru čelika, mi smo predstavili također i zahtjev, krećući od situacije koja se događa kod nas u Terniju. Također smo razgovarali sa izaslanstvima radnika koji su došla u, došli u Brisel i nakon toga u Strasbourg. Također smo radili kako bismo poboljšali e, tu zajedničku rezoluciju. Na kraju nismo uspjeli u tome i čini se da e, kada govorimo o e, sektoru, to se pokušava uključiti u investicijski paket e, junckera i iza toga stoji zapravo ideologija povećanja konkurentnosti izvan europe što nama ne odgovara i što nas previše ne uvjerava. mi smatramo da čelik mora biti strateški element i dalje što se tiče same proizvodnje u europi ali također smatramo da se moramo boriti protiv socijalnog i e, ekološkog dampinga te da mora doći do ozbiljnih ekoloških promjena za E, ona postrojenja kao što su u Tarantu e, nakon kojih je uslijedila smrt i tumori. Sada ima riječ gospođa Kirton Darling. Hvala. lijepa. Ja dolazim iz Middlesbora, e, grada čelične industrije, gdje tisuće ljudi radi u toj industriji. To je stup naše regionalne ekonomije. 2009. i 2010 E, e, moji su se sugrađani borili za opstanak e, čeličane u našem gradu moramo potaći i investicije kao i poboljšanje u smislu okoliša moramo shvatiti da trebamo čeličnu industriju sa niskim emisijama CO2 Eh, trebamo izgraditi eh, eh, klastere industrije stvoriti nova radna mjesta i stvarati tisuće novih radnih mjesta pozivamo komisiju i države članice da angažiraju i radnike i industriju i donesu akcijski plan za čeličnu industriju prije nego što dam riječi gospođi Đufridić. želim vam samo reći da obrazloženje glasovanja e, po pitanju e, mediteranske situacije dogodit će se sutra nakon glasovanja, zato što u 14.55 e, moram prekinuti sjednicu kako bih onda mogao omogućiti službama da pripreme nastavak sjednice u 15 sati. Sada dajem riječ gospođi Đufridić. Zahvaljujem predsjedatelju. E, sektor čelika u Europi ima temeljnu ulogu i od vitalne važnosti za mnoge države članice. I upravo je zbog toga mm, u redu da je to e, prioritet naše industrijske politike. Zahvaljujući njihovim dimenzijama i broju zaposlenih koje ima, također to postaje i središte socijalne politike. E, čelična industrija zapošljava 330 tisuća izravnih radnih mjesta i zato je nema smisla govoriti o potražnji o uvozima o konkurentnosti izvozu i tako dalje nego moramo prvenstveno govoriti i to je možda prioritet govoriti o zaštiti i odgovornosti u socijalnom smislu tog sektora čelika sve ono što se tiče krize i e, i problema s industrijom to ne smiju plaćati radnici. Kada govorimo o delokalizacijama, o tehničkim problemima, to ne smije biti teret za naše radnike i naša zadaća je da komisija kada govori o industriji ne zaboravi nikad socijalni dijalog. Hvala. Zahvaljujem. E, I, e, ja ono što sam napravio kada sam bio povjerenik za industriju sam e, ostvario sve planove koji se tiču sektora čelika također uz doprinos sindikata. Dajem riječ gospođi Kapela. Gospodine predsjedniče, zadnjih godina smo vidjeli da je u Europskoj čeličnoj industriji više od 40 tisuća radnih mjesta izgubljeno i druge tisuće će slijediti ako povjerujemo gospodinu Ederu, predsjedniku svjetske udruge proizvođača čelika, kako je to rekao prošli tjedan u intervju. On je ujedno i e, šef najvećeg čeličnog poduzeća Fest Alpine u Austriji to poduzeće je poznato po tome da je izgubilo puno radnih mjesta u Austriji, u Europi, zato što je veliki dio radnih mjesta prebacilo u Sjedinjene američke države. Govorili su da je to zato što im je to jednostavno povoljnije, jeftinije u proizvodnji, manje moraju davati za ekologiju, manje za poreze i tako dalje. Ono što je bitno je to su recimo samo one teške, e, teške stvari u vezi sa smanjenjem emisije e, ugljika i koliko će se morati plaćati, koliko milijuna eura će svako poduzeće godišnje morati plaćati da bi dokupilo kvote i moglo dalje proizvoditi, to naravno poskupljuje strahovito njihovu proizvodnju. I sad, za razliku od Europe koja se pokušava reindustrializirati, ali s druge strane imate ogromne troškove, Amerikanci to rade puno jeftinije i bolje, oni su se de facto već reindustrializirali, a mi se ovdje u Europi još nismo uspjeli dogovoriti oko stupnja. Zbog toga mi apsolutno podupiremo i inicijativu i današnju rezoluciju o jačanju ponovnom europske čelične industrije kako bi Europa mogla obnoviti svoju industriju i reindustrializirati se. Hvala. E, Dragi kolege, predsjedniče, e, opet vidimo dobre namjere e, tehnokracije u Briselu čelična industrija u francuskoj je u katastrofi imamo rijetka poduzeća koja još e, preživljavaju e, se sada nalaze u rukama Indije, Kine i drugih zemalja. A e, potraže za čelikom raste. Politika koju vodi Brisel već desetljećima Eh, eh, eh, carinska zaštita i tako dalje nije dovela do željenog cilja. Ovaj brod se sada, sada tone i vidimo kraj čelične industrije, nezaposlenost tih radnika koji traje već godinama. Moramo voditi politiku koja služi narodu, a ne financijama i kapitalu. Hvala. Mislim da gospođa gospodin nije u e, dvorani. E, sada dajem riječ gospođi Griffin. Hvala lijepa. E, čvrsto vjerujem da naša ekonomsko oživljavanje ovisi o jakoj industriji. Europska čelična industrija mora biti održivi partner toga Eh, moram zamoliti komisiju da odgovori što radi za ključne industrijske proizvodnje u svim državama članicama kako bi zaštitila radna mjesta u europskoj uniji eh, komisija mora poticati eh, više socijalne ekonomske i druge standarde u cijeloj europskoj uniji a mora surađivati sa socijalnim partnerima. Komisija mora imati na umu e, potrebu da se e, razvije održiva e, industrija uključivo zadržavanje ugljikovodika, kaptiranje ugljikovodika E, trebamo visoko kvalitetnu energiju inovativne proizvode i procese kako bismo potakli rast i stvorili kvalitetna radna mjesta u europi hvala gospođa Lopez Bermejo. Zahvaljujem e, predsjedatelju. Mi smo branili, obranili e, rezoluciju Ujedinjene ljevice zato što smatramo da teška situacija u sektoru čelika u Europi je rezultat prodaje industrije najboljem ponuđašu, a ne nismo se brinuli e, za konkurentnost kao što su tijele većinski klubovi. U Španjolskoj dodana vrijednost je zapravo nešto što je onemogućeno zbog velikih prijetnji, velikih multinacionalnih tvrtki. Imamo velike izazove izazove, a Europska unija nije se znala suočiti s njima. E, Europa je nemirna s obzirom da dolazi do e, energetskih i financijskih oligopola koji zloupotrebljavaju svoju vlast i to dovodi do pomanjkanja konkurentnosti između država članica. Upravo zbog toga dodatna vrijednost se počela koncentrirati samo u malom broju regija Europe. E, upravo iz tog razloga mi smo kroz strateški sektor i kroz javnu kontrolu te industrije zapravo zanemarili neke druge važne aspekte a to je da su nam potrebni dinamični i učinkoviti sektori a to su e, španjolski sektor čelika i također sve sva vezana poduzeća. kada govorimo o o koji i o ostalima oni se u ovim trenucima bore za svoje zaposlenike za svoju budućnost i za budućnost e, čitave industrije čelika za preživljavanje. Hvala. E, gospođa Kinić, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Sektor čelika je u Europi eh, jedan od glavnih strategijskih, eh, eh, centara i važna uloga koju je taj sektor imao u prošlosti jednak je kao i danas budući da može pomoći u oporavku Europe. upravo sada se nalazimo u teškom, teškoj situaciji u cijeloj Europi. S ovom rezolucijom mi tražimo od Europske komisije da razradi mjere te da prilagodi politike kako bi mogli pokrenuti ponovno taj sektor kako bi on mogao ponovno jednostavno postati konkurentan i upravo zbog e, učinka i posljedica produžene krize moramo nekako pomoći svim tvrtkama koje djeluju u tom sektoru. Tražimo specifičan plan za čeli koji će biti usmjeren na sigurnost radnika i na zaštitu okoliša. To je čitav paket financijskih instrumenata koji će također omogućiti tom sektoru da povrati svoju važnu ulogu i da postane konkurentan na međunarodnoj sceni. Iz tog razloga ja sam glasala za. I zadnji govornik danas je gospođa Spiraki. Okay. Hvala lijepa. Mi smo... Ja sam želim podržati radna mjesta koje stvara čelična industrija u Europi, u Grčkoj, u Elvesini i Solunu. Na osnovi e, službenih statistika Grčke za 2012. E, vidjeli smo e, pad od 58% u proizvodnji u usporedbi sa 2007 a potražnja je e, porasla. Vratili smo se na e, razinu od 1962. E, naš izvoz je pao za otprilike 50%. Istovremeno E, naše bankarske obveze od strane e, e, tri najvećih čeličana u Europi iznose milijune eura. Situacija je dramatična, naročito za radnike u sektoru. Stoga od ključne važnosti da iskoristimo sve potencijale kako bi smanjili troškove i jaz između troškova i prihoda. Moramo osigurati da e, ustanovimo žig za čelične proizvode koji se proizvode u Europi. Hvala. Hvala, prekidamo zasjedanje do 15 sati.